Dragi kolege, započet ćemo s e, radom. Imam nekoliko priopćenja. E, zapisnik s jučerašnje sjednice je e, raspoloživ. Ima li ikakvih primjedbi? Nema. Onda ga možemo odobriti.